mogu biti podnesena i u pismenom obliku. Ovdje završavamo raspravu o ovome. Zapisnik o današnjih zasjedanja će početkom idućeg tjedna biti, početkom iduće sjednice biti na raspolaganju. E,